Molim vas da zauzmete svoja mjesta. Voilà, voilà, on se presse un peu, on prend sa place et nous... Dobro, Molim vas da požurimo, zauzmite mjesta, da možemo odmah preći na glasovanje. Počinjemo sa prvim glasovanjem. Izvješće Stojanov. Jedinstveno glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Izvješće Patrao Neveš. Pojmenično glasovanje, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Prelazimo na izvješće Sajer. I to poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugo izvješće Sajer. I ovdje pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Treće izvješće sa R. Također Poimenično glasovanje.